Sjednica parlamenta plenarnog saziva se nastavlja. Imamo li bilo kakvih e, prigovora e, zapisnik od jučer? U redu, onda usvajamo ovim zapisnik od jučer. A sada prelazimo na sljedeći